rezoluciji. Hvala vam svima i prelazimo na iduću temu na dnevnom redu. To su izjave vijeća i komisije o ishodu sastanka G20. I zamolio bi gospodina Gocija da uzme riječ. Grazie, grazie presidente. Hvala vam predsjedavajući, uvaženi kolege. Hvala vam na mogućnosti koju dajete trenutnom predsjedništvu da nešto kaže o ovoj temi. Kao što znate, na sastanku grupe G20 Europsku uniju predstavlja predsjednik komisije i vijeće i sa zadovoljstvom smo prihvatili vaš poziv da vam nešto kažemo o ishodu ovog sastanka. Rezultat tog sastanka je za nas pozitivan zato što je u skladu sa našim željama kada je riječ o ekonomskim pitanjima koje smo predlagali tijekom semestra kojim predsjedamo Europskim vijećem. Tema rasta je nešto čemu se raspravljalo u Brisbaneu. I vidjeli smo da postoji jasna želja da se nadiđe ovaj dualitet između rasta i štednje. Naravno, mora se napraviti mnogo više toga. Kada je riječ o ulaganju, moramo promijeniti način igre i moramo se više zalagati za rast i zapošljavanje. Dakle, ovo je sinteza poruke sastanka G20. To možete naći i u, u zaključnom dokumentu ovog sastanka. Svjetski rast još uvijek nije postigao željene e, razine. Stope rasta su niske u Europi i u Japanu. Svjetsko gospodarstvo ostaje ranjivo na eventualne nove šokove. A još jedna tema na kojoj je pak zabilježen napredak je da je potrebno ojačati otpor, rezilijens, dakle, bankarskog sustava. Tu smo isto zabilježili korake unaprijed kada je riječ o stres testovima i o bankovnoj uniji ove testove i dalje izvodimo dakle, na području Europske unije. Ali koji su odgovori na svjetskoj razini, koji su mogući, koji smo čuli na samitu? Zasigurno predlaganje čitavog niza strategija rasta koje se temelje na ulaganju, kako privatnom, tako i javnom. Tu je riječ i o jačem promoviranju konkurentnosti, ali preuzimanje obaveza da se povećaju trgovinska razmjena i zapošljavanje sve članice grupe G20 poradit će na povećanju potražnje putem novih unutarnjih ulaganja, a tu je i zalaganje za novu financijsku klimu, nove propise koji će biti pozitivni i obuhvatiti nove instrumente kao što je sekuritizacija, što bi trebalo pomoći malim i srednjim poduzećima. Tu je pak i priznavanje jaza koji postoji između realnog i svjetskog ulaganja. To je dakle, to, toga smo svjesni bili i jutros kada je gospodin Juncker predstavio ulagački plan u Europi. To smo svi istaknuli u Brisbaneu i zato smo pokrenuli i Global Infrastructure Initiative na svjetskoj razini. Kao dodatni doprinos, znači uz stres testovi bankovnu uniju, potrebno je donatan za, dodatni zamah od strane Europske unije koji je najavio predsjednik komisije i svi europski članovi grupe G20. Tu je dakle brza i potpuna primjena ulagač, plana ulaganja koje je spomenu, koje spominje predsjednik Juncker, to se nalazi i u zaključcima grupe G20 i po nama je to prvi odgovor kada je riječ o europskim i nacionalnim investicijama. Još jedna važna tema koja se nadovezuje na naš rad tijekom ovog semestra je borba protiv utaje izbjegavanja plaćanja poreza. Prije svega je tu potreba da se oporezuju realni dohodci. Tu se mnogo radilo na akcijskom planu za eroziju poreza, za odljev poreza. Htjeli smo da se poradi na povećanju razmjene informacija između raznih zemalja te da se unutar poreznih e, sustava određenih zemalja u stvari urede tako da se omogući lakša razmjena podataka. Tu je potom i borba protiv poreznih e, prijevara, ali i borba protiv reagresivnih poreznih politika. To je riječ o prioritetnim temama za Evropskim unijama. Tu smo se jako založili kao talijansko predsjedništvo. Želim vas samo podsjetiti na ono što smo poduzeli. To je dakle e, suradnja između poreznih, nacionalnih poreznih sustava. Međutim, ustanovili smo i nedostatak napretka što ne ovisi o Europi i Evropljanima kada je riječ o Međunarodnom monetarnom fondu. To ostaje jedan od velikih prioriteta za G20 i još jednom je zatraženo od SAD-a da ubrza stvari, da se založi za ratifikaciju reformi koje su utvrđene kao potrebne već 2010. godine. Mi smo se založili za primjenu smjernica koje smo prepoznali kao potrebne. Tu je naglasak dakle, stavljen na rast, na potrebu da se promijeni pristup gospodarstvu u razdoblju u kojem Europa i Japan trebaju napraviti više i bolje u odnosu na neke druge partnere koji su također prošli krizu, ali evo iz nje izlaze brže i mnogo uvjerljivije. Hvala vam, predsjedavajući. Hvala vam, gospodine Goci. Dajem riječ gospodinu Dombrovskisu. Hvala vam još jednom, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Drago mi je što vam e, mogu reći nešto više o ishodu sastanka G20, gdje su predsjednici Juncker, Van Rompuy i ja zastupali Evropsku uniju. To je bio deveti ovakav susret koji je organiziran. Drago što mogu biti zadovoljan rezultatima ovog sastanka. Ne samo da su oni ohrabrujući kada je riječ o svjetskom upravljanju, već odražavaju ciljeve Europske unije. Želim naglasiti četiri glavna elementa. Svjetska ekonomija kao što je misija grupe G20. Ovo je bilo pitanje vrlo visoko na našoj, na našem, na našoj agendi. Moramo biti realni kada je riječ o ekonomskim predviđanjima. G20 je pokušao utvrditi ravnotežu između potrebnih reformi poreznog kredibiliteta, a tu su se uklopili i naše, naša tri stupa gospodarske politike. Kako bismo omogućili napredak, Australsko predsjedništvo se založilo za mjere za stvaranje rasta, investicija i radnih mjesta. To će se provesti na globalnom G20 razini, evropskoj razini i nacionalnoj razini. Lideri G20 pozdravljaju investicijski plan Europske komisije od 300 milijuna eura. I samo australsko predsjedništvo je najavilo da će u razdoblju od 2015. do 2017. pokrenuti investicijski val. To je bio vrlo pozitivan signal za naše mjere koje želimo poduzeti. Također smo se pozabavili financiranjem malih i srednjih poduzeća. Drugo, porez na transparentnost. To je bila jedna vrlo važna točka na samitu. Vodilo se, u raspravama se vodilo računa o tome gdje se stvara dohodak. Predsjednik Obama je rekao da je to jedan od najvažnijih dostignutih ciljeva na ovom sastanku. G20 je pozdravio i inicijativu preseljenja kapitala koji je pokrenuo OECD. To je važno kako bi se pravednije oporezivale tvrtke koje zarađuju izvan svojih sjedišta. Pozvali smo na automatsku razmjenu poreznih podataka, tu su inicijativu podržali drugi lideri, a stavili smo naglasak na komunikaciju o ovom važnom pitanju. Treće se odnosi na trgovinu. Dva dana prije samita najavljen je sporazum između Indije i SAD-a, to je provedba sporazuma iz Balija. Kao ishod ovog sporazuma lideri se mogu fokusirati na provedbu odluka iz Balija i dostizanje njezinih ciljeva. Nastav, nastav, istaknuli smo važnost snažne svjetske trgovinske organizacije i razgovaraju o tome kako omogućiti da sustav bolje djeluje do idućeg sastanka skupine G20 u Turskoj i četvrto klimatske promjene. Nakon rasprave sa našim partnerima naglasili smo zalaganje za borbu protiv klimatskih promjena tu smo imali još jedan primjer u kojem Europska unija i partneri iz G20 ravnopravno surađuju. Uspjeli smo dobiti referencu da moramo dati veću važnost nacionalnim doprinosima, te da se moraju u zaključcima spominjati zeleni fondovi. To su konkretni koraci koje smo poduzeli prije konferencije u Parizu. Australsko predsjedništvo je htjelo da se klimatske promjene uopće ne spominju u kontekstu ovog sastanka skupine G20 i hvala vam na pažnji i radujem se raspravi koja će oslijediti. Hvala vam povjereniče što ste nam dali svoju uvodnu izjavu i e, sada dajem riječ govornicima u ime klubova. Zastupnik Balcima riječ. Hvala vam. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Europska komisija danas je predstavila potreban i ambiciozan investicijski plan za Europu. To će biti e, inicijativa koja će omogućiti ponovnu uspostavu povjerenja u europsko gospodarstvo a u Brisbaneu smo aktivno predstavili naš program i govorili o inicijativama koje su važne što se tiče G20. Ne smijemo zaboraviti da je vjerodostojnost kamen temeljac za održivi rast i zapošljavanje. E, jako je važno dalje nastaviti pokrenute reforme i ostati na pravom putu. E, poštena porezna politika važan je element u našem programu. E, države članice već su jako puno ostvarile kako bi Europska unija imala vodeću ulogu što se tiče automatske razmjene podataka, što se tiče oporezivanja. E, moramo raditi na tome da postoji tjesna suradnja između OECD-a i G20. Jako je važno dalje razvijati automatsku razmjenu podataka i e, poticati daljni rad na ovoj osnovi. Europski parlament što se tiče transparentnosti, komunikacije i konvergentnosti e, porezne politike mora dalje raditi. Što se tiče proširenja poreza na dohodak e, moramo razmišljati o budućnosti. Potrebno je pripremiti odgovarajući posebni izvještaj e, i on mora sadržavati elemente koji se odnose na transparentnost e, politike oporezivanja poduzeća. Jako je važno dalje nastaviti raditi u sklopu G20 na ovom području. Hvala. Hvala vam. U ime kluba S Ide kolega Simon, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Zahvaljujem predsjedništvu posebno na ovim izlaganjima koja se odnose na agresivno porezno planiranje i izbjegavanje poreza. U zadnjih nekoliko tjedana postalo je očito da postoje određene porezne prakse u nekim zemljama u Europi, međutim to je samo vrh sante leda. Postoji studija prema kojoj je e, bilijun eura e, se ne plaća u sklopu porezne prevare i poreznog izbjegavanja. To je zapravo tri puta više od onoga što je e, predsjednik komisije danas naveo kao iznos koji će ići u investicijski program. Krajnje je vrijeme da djelujemo. Europska unija tu mora imati vodeću ulogu. To je najvažniji korak. Isto tako je međutim važno da doista na globalnoj razini dalje djelujemo i ostvarujemo napredak. S pravom je tema poreznih politika bila na dnevnom redu G20 Pravedno oporezivanje je početak, transparentnost je početak, moraju slijediti daljni koraci. Kao prvo, OECD-ova inicijativa koja se odnosi na izbjegavanje smanjenja porezne osnovice i preseljenja dobiti mora se dalje razvijati. Dobit se mora oporezivati tamo gdje se ostvaruje. Ne smijemo dopustiti da velike multinacionalne tvrtke, zahvaljujući određenim olakšicama za patente i autorska prava, plaćaju daleko manje poreze i zato nam je potrebna razmjena informacija. Kao drugo, e, moramo e, poduzeti mjere e, protiv poreznih oaza. E, potrebna je jasna koncepcija kako bismo identificirali gdje postoje porezne oaze i što učiniti. Moramo izraditi određeni crni popis e, na koji ćemo staviti porezne oaze u cijeloj Europi. Treće, borba protiv e, pranja novca i to moramo osnažiti. Vlasnici tvrtki koje imaju samo poštanski sandučić u nekoj zemlji moraju negdje biti navedeni, mora postojati registar. Krajnji cilj svih ovih mjera e, mora biti taj da ono što je do sad bilo u skladu sa zakonom, ali zapravo nelegitimno, sve to Svemu tome moramo sada stati na kraj. Drugim riječima, to su porezne prakse koje su nelegitimne i one u budućnosti moraju biti i nezakonite. Hvala vam. U ime kluba ECR, zastupnica Fotiga, izvolite. Hvala vam. Potpredsjedniče Europske komisije, dame i gospodo. Sve važne inicijative koje je spomenuo povjerenik Dombrovskih već se nalaze u zaključenom dokumentu skupine G20. Taj program bi trebao dovesti do rasta i stvaranja svrsishodnih radnih mjesta. Sve to jako važno. Infrastrukturalni programe su izuzetno važni. Programi prilagodbe bankarskih sustava. Međutim, postoji jedan aspekt ovog samita koji moramo spomenuti, a to je sigurnost, a ona ima i svoju gospodarsku dimenziju. Ukoliko je nema, tada nema šanse za razvoj i zapošljavanje. Međutim, to se ne ogleda u zaključenom dokumentu ovog samita. Nakon ulaska zemalja e, iz moje regije u NATO mi smo vidjeli kako izgleda slobodno poduzetništvo kada je riječ o izravnim stranim ulaganjima u naše, u naše područje. Međutim, sve ove inicijative su zaustavljene s aktom agresije u našoj regiji. A vi, gospodine povjereniče, i vi iz predstavljate samo jedan dio Europe na samitu poput ovoga G20 i niste se pozabavili gospodarskim prijetnjama koje prijete našoj regiji. Hvala vam. Sljedeći govornik u ime kluba ALDE, gospodin Jakovčić. 200 milijuna nezaposlenih

Rezultati sastanka G20 pokazuju prije svega koliko je duboka ova ekonomska kriza i koliko smo daleko od njezinog rješavanja. Glavne kapitalističke sile ne uspijevaju prevladati sustavnu krizu, krizu sustava, jer je riječ o sistemskoj krizi i ne postoji rješenje E, budući da je sam sustav nepravedan, sustav koji vlada. Vlada stagnacija, vlada recesija u gospodarstvu u Europi. Mi govorimo o ekonomskoj suradnji, međutim u konačnici zapravo tu nema ničega. E, ponovno se neprestano ponavlja Keynesov recept i njegova formula govori se o pokretanju investicija u infrastrukturu, međutim to se ne radi. Ovdje govorimo o poreznoj utaji. Međutim, nitko ne govori o poreznim oazama i financijskim sustavima koji dalje omogućavaju i dopuštaju poreznu utaju. Hvala. U ime FDD-a, gospodin Mach, dvije minute. Izvolite. Gospodin Ferrer nije uspio dovršiti ono što je želio reći, ali ja bih se želio nadovezati. Ne čini li vam se da je to licemjerno kada kažete da se dobi treba oporezovati ondje gdje se ostvaruje, a istodobno gospodin Juncker, koji je predsjednik komisije, bio je e, premijer zemlje koja je bila i još uvijek je porezna oaza, koja je nudila sjajne porezne stope onima koji su dolazili i prijavljivali sjedište u njegovoj zemlji. Govorimo o slobodnoj trgovini. Mi podržavamo slobodnu trgovinu i rast, ali ne, čini li vam se licimjernim to što pregovarate o sporazumu o slobodnoj trgovini sa SAD-om, a tu se uključuje i arbitražna odredba, a istodobno će europarlamentarci sutra govoriti o tome kako razvojiti djelatnost u Google. E, što se tiče sporazuma sa SAD-om, to će, ukoliko se uključi arbitražna odredba, biti prvi slučaj e, takvog e, plaćanja poreza. Govorimo o tome koliko su važne investicije za gospodarstvo. Međutim, i tu smo licemjerni. Predsjednik Juncker je iznio ideju da će Europska komisija uzeti 8 milijardi eura iz proračuna Europske unije. Europska investicijska banka dodaće 5 e, milijardi i na neki čudan način, e, pravim čudom će to postati 300 milijardi. Ne čini li vam se da je to pravo licemjerje Ne govorimo o rastu, govorimo o radnim mjestima. Međutim, e, mi smo u Europskoj uniji, nema rasta, ne otvaraju se nova radna mjesta. A E, Lisabonska strategija za razdoblje do 2010. i cilj bio je da postanemo najkonkurentnije e, društvo na svijetu. A i nadalje nema rasta, zato je najbolje zadržati licemjere za sebe. Hvala. A sada u ime neovisnih zastupnika, gospodin bey jedna minuta, izvolite. Gospođo E, predsjednice. Očito je da e, zaključci G20 zapravo ne daju razloga za nadu, budući da govorimo o globalnoj ideologiji i interesima SAD-a. Neki govore o globalnoj vladavini. E, međutim, oni koji se s time ne slaži su vrlo izolirani australski premijer govorio je protiv e, Rusije, a to je dovelo do... E, a osim toga svjesni smo kolektivne histerije europskih institucija. E, moramo ovdje spomenuti i australsku migracijsku politiku koja je potpuno jasna i snažna. A od 2013 intenzivno rade na tome da suzbiju migracije. Ako želimo i mi bismo mogli zaštititi svoje granice i isto tako poduzeti mjere kako ljudi ne bi umirali na putu u Europu. Hvala lijepa. A sada u ime Pučana, gospođa Spiraki, dvije minute, izvolite. Hvala lijepa. G20 su preuzeli obvezu da će poticati rast i zapošljavanje. To je pitanje koje je iznimno aktualno. Ne radi se samo o globalnom rastu, nego se rasti, radi i o rastu u Europi, rastu koji je iznimno slab. Prije nekoliko sati e, predsjednik komisije Juncker predstavio je plan investicija sa iznosom od 300 milijardi eura. To je vrlo ambiciozan plan. Ukoliko uspije, to bi moglo dovesti do otvaranja više od milijun novih radnih mjesta u narednih nekoliko godina, a da ne dođe do dodatnog zaduživanja. Međutim, to je plan koji je potrebno dalje E, razraditi. Ono što je bitno su sami detalji. Europska komisija treba e, jasno reći na koji će način prikupiti tih 300 e, milijardi i na koji način funkcionira taj multiplikator i množenje za 15. A što se tiče e, zemalja koje se nalaze u krizi, Juncker e, je rekao da će te zemlje imati prednost. Prva zemlja koja posebno pati od posljedica krize je Grčka. E, potrebno je definirati postupak kako bi doista bili definirani prioriteti i kako bi e, zemlje koje se nalaze u poteškoćama uživale prednost i zato je važna inicijativa Europske komisije a isto tako su važne obveze koje su preuzete u sklopu G20 i Europska komisija i Europska investicijska banka trebaju definirati koji su to financijski instrumenti jer to nije nešto što je sadržano u ovom investicijskom paketu. To bismo željeli točno znati. Ne želimo osuđivati ovu inicijativu kao negativnu, ali bismo željeli znati u kom smjeru idemo kako bi se ponovno moglo uspostaviti povjerenje i ograničiti rizici. Jer ovaj novi plan je doista vrlo ambiciozan, ali isto tako i zanimljiv. Cilj je ostvariti promjene u Europi jer Europa više nema vremena. E, zaključci G20 trebaju se provesti u dijelo, posebno u onim zemljama koje trpe od velikih posljedica krize. Zahvaljujem. E, razgovaramo sada o vrlo važnoj temi, ali unatoč tome molila bih da poštujete predviđeno vrijeme. Gospodin Gutierrez, minuta i Izvolite. Hvala lijepa. E, ja sam uvijek podržavao G20 od njihovog prvog sastanka. Međutim, jedini je problem što tu postoji jako puno neispunjenih obećanja. Ne postoji pravi mehanizam što se tiče e, financijskog sustava i provedbe financijskih mjera. E, međutim, e, moramo biti svjesni toga da je Europa bila jedna od važnih tema zbog nedostatka rasta i problema sa e, zapošljavanjem. Mi moramo adekvatno vrednovati i vidjeti zbog čega smo u nepovoljnijem položaju na međunarodnoj razini. Svi traže od Europske unije da promijeni svoje politike, da E, nešto učini kako bi prevladala krizu i potaknula gospodarski rast i to je zapravo nešto što je stvar zdravog razuma. E, moramo iznaći načine da prevladamo razlike u Europi i e, krenimo sa mjerama kojima ćemo ostvariti rezultate i stati na kraj je programima štednje. Trebaju nam ambicioznije fiskalne politike. Čuli smo što je rekao Juncker. Moramo prestati sa programima štednje i krenuti sa mjerama koje su fleksibilne. E, moramo osigurati da mjere koje provodimo ne dovedu do smanjenja potražnje. Isto tako, moramo se boriti protiv porezne prijevare kako bismo potaknuli gospodarski rast i moramo osigurati solidarnost. Ne smijemo izgubiti još jedno desetljeće i ne smijemo E, čekati jer ćemo na koncu imati propalo društvo. Hvala lijepa. A sada gospodin Sulik, jedna minuta. Izvolite. Zahvaljujem. E, Summit G20 o kojem ste govorili gospodine povjereniče e, bavio se rastom kojeg nema u Europi. To nije iznenađenje. Europa je zapravo poduzela sve kako uopće ne bi bilo rasta. E, sustav oporezivanja dovodi do sve gore situacije, poslovno okruženje je negativno, nerealni su ciljevi što se tiče suzbijanja klimatskih promjena, tako da uopće nije iznenađenje da nema rasta. Jedino rješenje koje možete e, pronaći e, nalazi se u sve većim javnim izdacima i sve većim zaduženjima. Dakle, ako Europska unija doista želi riješiti problem gospodarskog rasta i smanjiti nezaposlenost, onda mora e, pustiti da one zemlje koje nisu u stanju e, voditi e, stabilno financijsko upravljanje da odu u stečaj, da bankrotiraju, a potrebno je sustavno raditi na poboljšanju poslovnog okruženja. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeći govornik, gospodin Mazurinos. Jedna minuta, izvolite. Poštovana gospođo predsjednice, poštovani kolege. Možemo biti zadovoljni jer su se lideri sastali u sklopu G20 u Brisbaneu i meni je drago što su razgovarali o tako važnim pitanjima kao što je održiv razvoj, klimatske promjene, borba protiv ebole. Moramo E, konstatirati da su politički vođe bili prilično ujedinjeni s obzirom na rusku prijetnju. Vladimir Putin je sudjelovao na samitu G20, međutim e, većina zemalja jasno je rekla što misli o krizi u Ukrajini. Meni je to jako drago. Nadam se da će Putin to primiti na znanje i da će na koncu doći do mirnog rješenja krize u Ukrajini. Mi smo svjesni i onoga što se događa na granici između e, Rusije i Litve i vidjet ćemo kako će se stvari e, dalje odvijati. Zahvaljujem. E, gospodin Vilmski, jedna minuta. Zahvaljujem. Poštovane dame i gospodo, G20 je vrlo snažno tijelo koje predstavlja više od 80% globalnog eh, BDP-a. Kada dođe do samita tako velike i snažne zajednice, onda očekujemo velika rješenja i odluke. Ne govorim eh, o pitanjima kao što je prijevara i slično, međutim eh, Činjenica je da postoji ekonomska kriza od 2008. E, praktički su bankari se kockali sa novcem poreznih obveznika i zato smatram da je potrebno raditi na uvođenju stabilnosti u financijski sektor. Moramo osigurati da kada govorimo o e, trgovini, o bankarstvu, da moramo osigurati transparentnost, a upravo je to ono što nedostaje u samim bankarskim i financijskim strukturama. E, postoji jaz između zemalja G7 i zemalja kao što su Brazil, Rusija, Indija, Kina. Međutim, mi moramo nešto raditi u interesu čovječanstva i ne popuštati toliko u odnosu na financijski sektor. Hvala lijepa. A sada gospodin Balas, jedna minuta, izvolite. Zahvaljujem. Poštovane dame i gospoda, Europska središnja banka, e, MMF, e, G20, svi oni govore da neoliberalni principi ne funkcioniraju. Ono što nam je danas potrebno je potaknuti međunarodnu potražnju roba i usluga. Kako bismo to učinili, znamo da porezna utaja, porezna prijevara odnosno borba protiv e, poreznih utaja, porezne prijevare i investicije. To su naši prvi prioriteti. To je ono na čemu treba raditi Europska komisija sada. Potrebno je uvesti konkretne mjere za borbu protiv e, porezne utaje. Čuli smo prve prijedloge tijekom prijepodneva, ali to nije dovoljno. Moramo razviti novi razvojni model kako bismo doista uveli promjene i preuzeli vodeću ulogu u ovom području. To je ta promjena koja nam je potrebna kada govorimo o ekonomskoj politici. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Boštinaru, dvije minute, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, Klub socijaldemokrata primio je na znanje ograničeni napredak e, o kojem smo dobili informacije e, do kojeg je došlo na G20. Drago nam je što je G20 preuzeo obvezu da je potrebno ostvariti povećanje BDP-a od 2%. Međutim, postoji veliki problem. Važno je prevladati posljedice krize, a to je ono što se nije dogodilo u Europi. Druge su zemlje uspjele brže izaći iz krize. Druga važna inicijativa je ponovno pokrenuti ulaganje, potaknuti rast i zapošljavanje i to je sama srž plana koji je predstavljen danas prije Primili smo na znanje i ideju da je potrebno pokrenuti mjere za suzbijanje porezne utaje sa prekograničnim elementom. E, dobit se mora oporezovati ondje gdje nastaje. Međutim, moramo se boriti protiv poreznih oaza. Moramo to priznati. To je glavni i najveći problem s kojim smo suočeni zato što iznosi e, koji se na taj način e, ne plaćaju jednaki su BDP-u SAD-a. Spomenuli su se i pregovori koji se odnose na borbu protiv klimatskih promjena. Moramo biti svjesni toga da mi nismo sudjelovali u dogovoru između SAD-a i Kine u Pekingu. Osim toga, vrlo malo je rečeno o prijetnji ebole. Da li to znači da G20 ne razumije da e, velike države nisu uspjele kontrolirati ovu krizu i nisu uspjele ograničiti implikacije koje sa sobom nosi ovaj problem. Mi ćemo sigurno biti suočeni sa velikim poteškoćama zbog ove krize i u Europi i u državama u Africi. Očekujem da će Europska unija ovdje imati vodeću ulogu i da će drugi slušati njezin glas. Zahvaljujem. David Martin, dvije minute. Hvala lijepa. Postoje četiri e, države članice Europske unije u G20, a osim toga i sama Europska unija. I na našu žalost rast stagnira. A e, druge članice G20 imaju značajan rast koji je sve veći. I zato su važne one inicijative čiji je cilj pokrenuti e, gospodarski rast. Međutim, e, moramo biti svjesni toga da ne možemo ostvariti gospodarski oporavak e, samo nekim mjerama. Moramo proširiti međunarodnu trgovinu budući da ne ostvarujemo svoj maksimalni potencijal. G20 potvrdio je predanost multilateralnom trgovinskom sustavu, a to naš klub podržava. Što se tiče neposredne budućnosti, multilateralni pristup neće biti jedini odgovor i zato se moramo baviti bilateralnim trgovinskim sporazumima. Moramo osigurati ratifikaciju sporazuma o slobodnoj trgovini sa Singapurom i drugima. Moramo osigurati uspjeh pregovora sa SAD-om i Japanom, moramo imati dobar investicijski sporazum s Kinom. Međutim, moramo to osigurati ne pod svaku cijenu. E, kao što je rekao G20, moramo osigurati da ovi sporazumi uključe naglasak na poštenom rastu, naglasak i težište na održivom razvoju i poštenim uvjetima rada kao i E, moramo osigurati transparentnost i poštene propise što se tiče oporezivanja. A sve to može dati doprinos pokretanju rasta europskog gospodarstva. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeći govornik je gospodin Danti. Minuta. Zahvaljujem predsjedavajuća. G20 u Brisbaneu pokazao je veliku promjenu u odnosu na ono što se događa trenutno na našem kontinentu. Rast, zapošljavanje postali su ne samo cilj jedne države, nego zajednička strategija za sve velike države. To je strategija koja se u Europi utjelovila u investicijskom planu koje je gospodin Juncker predstavio taj plan naravno ima i neke probleme u sebi, ali predstavlja prekretnicu u europskim politikama zato što ćemo napustiti stare mjere štednje. Trebamo da Europa igra sada u napadu na međunarodnoj sceni. Europa mora biti predvodnik u proizvodnji robe, ne smije se bojati ponovno biti e, glavni igrač u međunarodnim trgovinskim odnosima ta Europa je nešto ostarijela i nešto se umorila od vodeće uloge. Tako je Papa jučer rekao u ovoj vječnici. To je Europa koja sad mora ponovno biti vodeća kako bi dala šansu budućim generacijama. Hvala gospodine Danti. A sada imamo slobodno javljanje za riječ. Nikola Kaputo ima riječ, izvolite. Zahvaljujem predstavajući u Brisbaneu. Smo raspravljali o globalnom rastu, potražnji, potrošnji, o BDP, o stabilnosti financijskog sustava, o refinancijskoj situaciji i e, strukturalnim formama. To je jako bitno za budućnost. Ali u konačnom izvješću nedostaje e, spominjanje nekih poteškoća koje se pojavljuju u gospodarstvu. Posebice što se tiče malih i srednjih poduzeća koji su okosnica gospodarskog sustava. Svaki dan se oni strašno zalažu kako bi izlašli iz ekonomske krize koja je najveća od drugog svjetskog rata do danas. Ništa se ne kaže o poreznim oazama. Mislim da se na G20 trebalo razgovarati o tome kako bi se došlo i do konkretnih prijedloga. Što se tiče akcijskog plana protiv korupcije od 2015. do 2016. nadam se da će tu doći do pomaka što se tiče efikasnosti i transparentnosti u javnom privatnom sektoru. Isto tako nadam se da ćemo poduzeti nešto kako bismo ublažili klimatske promjene i kako bismo dostigli razinu koja je bolja od današnje koja je neprihvatljiva. Zahvaljujem. Sljedeći govornik Gospodin Hetrić, izvolite. Zahvaljujem. Gospodin Gozi je rekao da je rezultat je 20 u korist gospodarstva. Ali ako je to tako, onda moramo uzeti obzir to što je gospodin Juncker jutros rekao. On je govorio o razvodnjavanju europskih sredstava u gospodarstvu koje je već zaduženo 90% BDP-a. E, samo loše financijsko upravljanje može dovesti do takvih e, zaduživanja. Ako to želimo postići, onda neka nam Bog pomogne. Zahvaljujem. Sad ću dati riječ povjereniku kako bi odgovorio na postavljena pitanja. Izvolite. Poštovana predsjedavajuća, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Kao prvo zahvaljujem vam na ovoj raspravi. Zahvaljujem na vašim komentarima. Svakako e, ćemo ih zabilježiti i iskoristiti vaše preporuke kad budemo imali sljedeći G20 pod e, pokroviteljstvom Turske. Bez obzira na kritičnost koju sam čuo u vašim komentarima, moram reći da mi nastavljamo s našim radom. To je jedini globalni forum koji obuhvaća razvijene i zemlje i zemlje u nastajanju brzina reforme je možda nešto manja nego što bismo očekivali, ali mi to znamo iz vlastitog iskustva Europskoj uniji. Nije lako. Ipak trebamo napredovati na međunarodnoj razini kako bismo bili efikasni na svim razinama. U Brisbaneu smo imali sastanak G20 s jako puno rezultata. Govorili smo o globalnoj ekonomskoj politici kako bismo e, postigli oporavak posebice u Europi. Govornici su postavili pitanje sigurnosti u kontekstu situacije u Ukrajini. To nije bio dio dnevnog reda službenog dijela u e, Brisbaneu, ipak se o tome razgovaralo na marginama ovog sastanka. Predsjednik Juncker je imao razgovor s predsjednikom Ruske federacije, gospodinom Putinom, u vezi sa postupanjem Rusije u Ukrajini. Što se tiče G20, 2015. godina mora biti godina kad će se provesti i okončati ovaj dnevni red. Globalna strategija, financijska regulativa i porezi moraju ostati u središtu pažnje. Mi računamo na podršku ovog parlamenta u ovoj ambicioznoj agendi koja je pred nama. Hvala. Zahvaljujem povjereniku Dombrovskisu. A sada e, u ime vijeća dajem riječ gospodinu Goziju. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajuća. Čuli smo mnoge teme danas, e, kolege e, Simon i drugi Govorili su o tome koliko je bitno da se borimo protiv porezne utaje, to na razini G20 i u novom europskom sazivu. To je temeljni cilj. Moramo ukloniti porezne oaze, moramo se boriti protiv porezne utaje i to trebamo učiniti unutar Europske unije. Za to smo se mi zalagali tijekom našeg predsjedanja jako je važna uloga e, razmjena informacija među poreznim e, upravama i važno je da smo u listopadu postigli taj dogovor. Formalno će on stupiti na snagu u prosincu. Kolega Martin je govorio o potrebi da promoviramo važnost trgovine na svjetskoj razini, čak i ako je to na marginama G20. SAD zajedno s europskim liderima ponovno su rekli koliko je važno zalagati se maksimalno kako bismo došli do sklapanja TTIP-a. ttip p-a. Unutar našeg predsjedanja radili smo marljivo kako bismo došli do sporazuma s Kanadom i učinili smo korak naprijed u odnosu na Singapur. Kolega Simon je upravo to ispomenuo i ja se slažem s njime. Govorio je o brojkama dobro je spomenuti brojke zato što je to orijentir iz kojeg proizlazi svaki prijedlog konkretne socijalne ili gospodarske politike jer 200 e, milijuna 200 tisuća e, nezaposlenih je jako velika brojka. Sudjelovanje u tržištu rada je jako važno i jako je bitno to što je na sastanku G20 e, mnogo prostora rezervirano upravo bilo za tu temu. Moramo se okrenuti prema e, najranjivim skupinama nezaposlenih, posebice osobama s invaliditetom. Mislim e, da na tome moramo poraditi u budućnosti. Europski parlament moći će dati važan doprinos u ovom sazivu. Moramo također poticati strukturalne reforme na tržištu rada kako bismo olakšali zapošljavanje. Kolege Gutjerec Prijeto, Balaš Danti, govorili su o potrebi s kojom se mi slažemo da se promijeni gospodarska politika na, eko, međunarodnoj razini. Mislim da smo na sastanku G20 upravo čuli tu poruku. Trebamo ubrzati ekonomske promjene na europskoj razini. Mislimo da je to e, jako važan korak. Slažem se s onima što ste rekli. Trebamo nove e, fiskalne poticaje, trebamo e, provesti pakt o stabilnosti i rastu. To je ono što su naši vođe predvidjeli u šestom mjesecu, a to je i polazna točka koju smo mi E, pronašli u planu koje je gospodin Juncker jutros predstavio. A to smo čuli i u govorima predsjednika Katajnena i samog predsjednika Junkera. Pakt o stabilnosti i rastu e, bit će ključan i na taj način ćemo na pametan način primjenjivati pravila koja već postoje. E, ulaganja u zajedničke e, ciljeve e, bit će jako važna. Jutro smo vidjeli to u Junkerovom planu. Mi smo to učinili i u vijeću za opće poslove i rekli smo da će se tako postupanje primijeniti i kod drugih instrumenata koje imamo na regionalnoj razini i unutar kohezijske politike. E, to je još jedan nacionalni doprinos ciljevima rasta koje ne smijemo podcijeniti i ne smijemo ih smatrati neutralnim u smislu pakta o stabilnosti i rastu. Vi ste govorili također o solidarnosti. Mi smatramo da trebamo mnogo više solidarnosti u Europskoj uniji jer tu riječ spomenjemo 21 put u europskim ugovorima. Ovih godina nismo uopće vidjeli da se ta tema solidarnosti e, provodi sa strane Europske komisije koja je uprava zaključila svoj mandat. Nadamo se da će nova komisija nastaviti u drugom smjeru unutar svoga mandata. Gospodin Hedrić je govorio o Bogu e, u sklopu ekonomske politike. E, jasno mi je da je njegova svetost dala veliku inspiraciju u ovom domu, ali mislim da nije uputno pozivati se na Boga. Zato što mi imamo veliki potencijal u Europskoj uniji, moramo ga iskoristiti kako bismo odgovorili na potrebu za većim brojem radnih mjesta koju su izrazili naši građani. Zahvaljujem. Zahvaljujem na ovom detaljnom odgovoru u ime predsjedništva na kraju ove naše rasprave koju sada zaključujemo. Prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je izjava komisije o jedinstvenom digitalnom tržištu. Imamo tri prijedloge za rezolucije, jednu od pučana, jednu od socijalista i demokrata,